dana ne može isto tako niti glasati. da sankcija vrijedi od danas 12. rujna. Nadalje, talijanske vlasti obavijestile obavijestili su me da jedan novi kolega dolazi na mjesto Gianluca Bonana. Pozdravljam ga i želim mu dobrodošlicu, te podsjećam da u skladu statutom parlamenta uživa sva prava.